govora gospodin Gianluca Bonano, um, zastupnik u parlamentu, je podnio zahtjev za obranu svog parlamentarnog imuniteta u kontekstu kaznenog postupka pred sudom u Bolcanu. U skratu sa poslovnikom taj zahtjev smo proslijedili odboru za pravno.